back. Uh, Dobar dan, želim. Srdačno pozdravljam sve nazočne, no poseban pozdrav svim zastupnicima koji dolaze iz drugih dijelova Europe i Azije. Na ovom panelu ćemo imati raspravu o klimatskim promjenama, okolišnim izazovima i utjecaju na gospodarstvo. Znam da su mnogi od vas imali dugo putovanje kako bi došli ovdje i nadam se da će e, ovo zavrijediti vašu pozornost. Dakle, suočeni smo s drastičnim promjenama, izazvanim klimatskim promjenama u Aziji, ali i u Europi, kao što smo već jutro čuli. Dakle, ova situacija kakva je zahtjeva iznimne multilateralne vidove suradnje. Iz tog razloga doista vam želim svima zahvaliti što ste danas došli. i što dajte svoj doprinos jer doista se možemo možemo napredovati samo ako svako bude dao svoj doprinos e, glede načina na koji ćemo prevazići postojeće izazove. također se nadam da ćemo također moći dodatno pojačati ove parlamentarne forume kako bismo mogli razviti strukturiraniju europsko-azijsku parlamentarne, parlamentarnu suradnju. No, razlog zašto smo svi tu jest da priznajemo i uviđamo da klimatske promjene ne poznaju granice, kontinente, hemisfere i da je to da to predstavlja veliki utjecaj na živote naših naroda i na naša gospodarstva. Tijekom ljeta vidjeli smo neviđene poplave u Karolini, Indiji, Bangladešu. Istovremeno smo imali toplatni val u Europi koji je izazvao eh, ogromne požare u, od Grčke do Švedske. Tajfuni su sve gori i gori i sve su eh, zastrašujući, a to sve ima veliki utjecaj na proizvodnju hrane, na prehrambenu industriju u Aziji. Dakle, Jasno da moramo transformirati gospodarstva u niskougljična gospodarstva. Iz tog razloga doista želim srdačno pozdraviti novu strategiju za konektivnost Europske komisije, dakle Linking Europe and Asia, povezivanje Europe i Azije. Europski pristup konektivnosti naglašava održivost na različitim razinama. Ne samo na gospodarskoj razini, već e, fizičkoj i socijalnoj, ali tu je aspekt zaštite okoliša od ključnog značaja. Dakle, kao što rekao, kako bismo današnje izazove pretvorili u prigode, moramo zajedno raditi. Zaštita okoliša može dati svoj doprinos gospodarskom razvoju i socijalnom blagostanju. Iz tog razloga Europska unija je usvojila ambiciozan paket mjera za cirkularno kružno gospodarstvo koji će dati doprinos da se transformira europska tranzicija ka cirkularnom niskougljičnom gospodarstvu E, pospješuje održivi razvoj i stvara nova radna mjesta. Fokus je na smanjenju otpada, bolje recikliranje i ponovna uporaba materijala koji će polučiti dobit e, i dobrobit i za okoliš i za gospodarstvo. Dakle, Europska unija teži poboljšati, pospješiti suradnju s Azijom i to na polju okolišne politike prvenstveno. Dakle, doista sam zadovoljna što imamo ovakav stručan panel koji će otvoriti i pokrenuti raspravu, no nadam se da će mnogi među vama e, aktivno sudjelovati u raspravi. Naglasit ću također neko, par pravila prije nego što predstavim paneliste i supredsjedatelja. Dakle, podsjećam vas sve da je E, prevođenje dostupno na svim mjestima Europske unije osim e, Gajliku. Tu su drugi jezici, na 27. kanalu ruski, kmerski na kanalu 25, vjetnamski na kanalu 26 i mongolski na kanalu 29. Dakle, kao što sam rekla, zasjedanje ćemo započeti s intervencijama stručnjaka a onda ćemo imati pitanja i odgovore, dakle raspravu. No, sva tri panela sutra će e, napraviti izvješće, tako da moramo imenovati po jednog izvjestitelja za svaki od panela za sutrašnju raspravu i sada se obraćam vama i pitam tko e, se želi javiti. Dakle, ukoliko se netko želi javiti, može dići ruku ili možemo ponovno postaviti to pitanje kasnije, ali bilo bi od pomoći koristi da se to sada zna, jer tako ćete znati da trebate podnijeti izvješće u ime cijelog kluba. Yes, Možete, mi, li se samo predstaviti, molim vas? Da, Yep. Uh, Francesco Giacobbe, I'm from the Italian Senate. Francesco Giacobbe iz Italijanskog senata. senatore. Dakle, možda ćete na kraju moći reći par riječi uh, glede onoga što, što namjeravate reći na plenarnom zasjedanju. Najljepša hvala što ste javili. Dakle, sad mi je veliko zadovoljstvo dati riječ profesoru Juenu sa sveučilišta Činua. On je također i podpredsjednik e, vijeća sveučilišta. Dakle, profesor Juan, imate riječ. Thank you, Madam Hvala, predsjedavajuća. Ja sam iz Kine i nemamo e, prevoditelje ovdje, tako da ću ja pokušati govoriti engleski, ali moj engleski je made in China, tako da vas molim da budete tolerantni ipak. Ja želim predstaviti sada dva ključna govornika u našem panelu. Prvi je gospodin Alan Coleman, predsjedavajući Evo to ćemo malo kasnije napraviti. Ja sam pripremio jednu jako kratku poruku, a predsjedavajuća mi je rekla da bi bilo najbolje da ja govorim prvi. Dakle, dopustite da ja prvo napravim svoje kratko izlaganje, pa ću onda predstaviti naše govornike. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo i čast podijeliti neke ideje sa kolegama. Dakle, klimatske promjene su zajednički izazov cijelog čovječanstva. To je izazov koji mora čovječanstvo hitno rješavati i djelovati protiv klimatskih promjena i zaštititi okoliš diljem svijeta. U borbi sa klimatskim i okolišnim pitanjima moramo imati holistični holistički integrativni pristup i uzeti razmatranje gospodarske, socijalne i sve druge aspekte istovremeno. Nije ispravno baviti se ekonomskim interesima žrtvujući okoliš, niti se smije zanemarivati legitimne potrebe naroda za preživljavanjem i razvojem pod izlikom zaštite okoliša. Dakle, kako bismo riješili klimatske i okolišne probleme, morali bismo što bolje razumjeti ekološki razvoj i ekonomski razvoj koji s jedne strane prati zakone prirode, trebamo prati zakone prirode i izbjegavati nepotrebne greške kada koristimo prirodu, a s druge strane istovremeno trebamo slijediti načela pune odgovornosti i uzeti u razmatranje različite sposobnosti, kapacitete i potrebe e, zemalja, bilo razvijenim, bilo zemalja u razvoju. Ono što Kina predlaže jeste koordinirati dakle napore oko gospodarstva i okoliša i predlaže se novi razvojni model koji će slijediti načelo poštivanja i prilagodbe i zaštite prirode. Od 2005. do 2015. 5,1% e, rasta potrošnje energije je bilo popraćeno sa 9,5% gospodarskog rasta. No, gospodarski rast i emisije ugljika su sve manje i manje povezane i razvoj Kine pokazuje da borba protiv klimatskih promjena i zaštita okoliša i gospodarski razvoj mogu ići ruku pod ruku. I u budućnosti će Kina biti posvećena e, putu, zelenom putu i niskougličkom razvoju. Dakle, zeleni razvoj uspostavlja gospodarski sustav, sustav koji e, zahtjeva dakle kružnu ekonomiju, e, zeleni razvoj i zeleno financiranje, energetsku transformaciju i zaštitu e, energetske industrije nisko ugljični siguran sustav razvoja treba biti popraćen e, zelenim život, načinom života. Dakle, ne možemo pomiriti sve te zahtjeve bez međunarodne suradnje. I od ključnog je značaja da sve države, društvene skupine i pojedinci ulažu zajednički napor. Kina predlaže zajednički rad e, diljem čovječanstva trebamo iskorijeniti neke zastarjele e, načine funkcioniranja jer ako nastavimo tako funkcionirati, onda ćemo samo e, nanijeti štetu cjelokupnom društvu. Samo na taj način možemo ostvariti zajedničke ciljeve. U budućnost koja će biti vođena ciljem izgradnje zajedničke budućnosti za cjelokupno čovječanstvo, Kina će imati svoj aktivan udio u zaštiti našeg doma i naše, našeg planeta s ciljem preživljavanja čovječanstva. Dakle, to su evo moje ideje koje prenosim dakle, u ime kineske delegacije. Sada bih e, predstavio prvog e, panelistu. Dakle, stručnjakinja, gospođa Lidi Nakpil, koordinatorica. Dakle, izvolite, imate riječ. I'm Nakpil. I'm from the Philippines and I work with a number of... Hvala, ja sam eh, sa Filipina i surađujem sa nizom eh, organizacija za eh, građanska prava u Aziji na pitanju klimatskih promjena. Hvala vam na ovoj prilici da vam se obratim. Učinak klimatskih promjena već se uvelike osjeća na gospodarstvu, a to je posebice slučaj posebno ranjivih zemalja od kojih se nalazi velika većina u Aziji. I e, te će opasnosti e, još porasti dok ne uspijemo stabilizirati klimu. Želim samo izvojiti tri područja koja od nas zahtjevaju hitno djelovanje. želim time reći da ne postoje druga kriza područja, ali mislim da su ova najvažnija. Dakle, prvo su hrana i proizvodnja prehrambenih proizvoda. Klimatske promjene utječu i dalje će to nastaviti činiti na našu sposobnost proizvodnje hrane, pristupa hrani, a također i na vrste hrane koje ćemo moći konzumirati. Klimatske promjene dovode do povećanja siromaštva i e, prehrambene krize u velikim dijelovima svijeta sve veći meteorološki ekstremi, suše, podizanje razine mora i također zasanjivanje tla dovode do nestabilnih uvjeta i nepredvidivosti vremenskih obrazaca, što sve ima značajan učinak na poljoprivredu, zagrijavanje oceana i zakiseljavanje oceana, zatim e, promjene e, oceanskih struja imaju značajan e, učinak na ulov ribe, na veličinu plova riba i na e, migracijske obrasce riba. Veliki postotak svjetske populacije, što uključuje i nas Filipince, ovisi o ribi kao najvećem izvoru bjelančevina. Kada je riječ o proizvodnji hrane, moramo ne samo ojačati otpornost poljoprivrede i morskih resursa, nego pozivamo i vas, parlamentarce, da revidirate korištenje zemljišta i prioritizaciju izdvajanja poljoprivrednih površina za potrebu proizvodnje hrane. Na u našem parlamentu već razmatramo nacrt zakona za izmjenu upotrebe zemljišta i zakona s njim u vezi kako bismo umanjili učinak klimatskih promjena na hranu. Zatim, e, druga preporuka je sljedeća. Naše zemlje, naročito zemlje u razvoju, moraju staviti na prvo mjesto proizvodnju hrane za domaću potrošnju. U mnogim zemljama događa se to da naša poljoprivredna proizvodnja ili proizvodnja e, ribarske industrije se okreće prvenstveno prema izvozu, a to se mora promijeniti. Zatim još jedno bitno područje je smanjenje negativnih posljedica, bilo ekstremnih vremenskih prilika ili postepenog razvoja takvih velikih ekstrema u meteorologiji. Dakle, nikako ublažavanje klimatskih promjena neće uspjeti izbjeći devastirajući učinak takvih klimatskih promjena na našu zemlju. Dakle, sada se e, izbjegava govoriti o financiranju kao sastavnom dijelu međunarodnih programa u rješavanju izazova koje postavljaju klimatske promjene i e, štete koje nastaju uslijed toga i to je također i ograničeno mogućnosti varšavskog mehanizma za naknadu štete koje su stranke UN-ove konvencije za suspjenje klimatskih promjena dogovore 2013. godine. Također još jedna naša preporuka našim parlamentarcima da iskoriste svoj utjecaje kako bi propicali upravo usvajanje takvih mjera u međunarodnim forumima. Treće područje koje želim istaknuti su gospodarske implikacije preobrazbe energetskih sustava. Izvješće IPCC-a i e, e, o cilju od 1,5 Celzija povećanja temperature jasno ističe da kako bismo mogli zadržati porast temperature ispod 1,5 ili čak 2 stupnja, zahtjeva 100% prelazak na obnovljive izvore energije prije 2050. godine. To ima vrlo značajne posljedice na naše gospodarske sustave. I želimo vam uputiti sljedeće pozive. Prvo, nacionalni doprinosi koje same zemlje određuju trebaju se povećati Također, između ciljeva za smanjenje e, stakleničkih plinova na koje su se obvezale sve vlade i zahtjeva koji su potrebni kako bismo ostvarili to ublažavanje povećanja temperature, postoji velika razlika. Dakle, obveze koje smo preuzeli temeljem Pariškog sporazuma nisu dovoljne jer će ograničiti porast temperature na već 3 stupnja, a već sa ovolikim porastom temperature svjedočimo ogromnim razarajućim posljedicama ne samo po gospodarstvo nego po ljude na terenu. Zatim, pozivamo sve zemlje da povište svoje ambicije, ali naročito se obraćamo razvijenim zemljama, budući da su one preuzele obveze koje uopće nisu na visini njihovog udjela u e, klimatskim promjenama. Također zadovoljenje ciljeva iz Pariza znači također i odricanje od fosilnih izvora energije, ali to na način da se osigura pravična tranzicija, a to je koncept koji je izuzetno važan jer u najmanju ruku treba predvidjeti i e, mogućnost preseljenja i radnika i e, zajednica kako se budemo odmicali od fosilnih goriva. I na kraju moramo zaustaviti dalje širenje upotrebe fosilnih goriva i omogućiti njihovo postepeno ukidanje ako želimo ostvariti svoje ciljeve. I kada je riječ o klimatskoj krizi, trebamo i dalje stalno naglašavati da to zahtijeva korijenitu preobrazbu ne samo nacionalnih gospodarstva, nego i globalnog gospodarstva, a to znači da trebamo nastojati ne samo ekonomiju sa niskim udjelom ugljika ili bez ugljika post carbon kako neki kažu, nego to znači da trebamo imati i pravične gospodarske sustave kako nacionalne tako i globalne. Hvala. hvala na ovom stručnom svjedočenju. A sada mi je zadovoljstvo predstaviti gospodina Elena Kolibana koji je predsjedavajući odbora za okoliš u Rumunjskoj. Izvolite. Thank you, Mr. Chair. Honorable co-chairs. Uvaženi su predsjedatelji, kolegi, uvaženi gosti ASEPA 10. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo obrati vam se danas i govoriti o jednom ključnom problemu s kojim je suočena naš planet, to su klimatske promjene. Dakle, sa Parterom e, upućenih stručnih ljudi. Moramo imati e, instrument i način upravljanja dakle, e, fenomenom s kojim smo suočeni. ACEP je jako dobar instrument za to. Dakle, klimatske promjene su dugoročne, e, imat će dugoročne posljedice za sigurnost brojnih zemalja. One ugrožavaju globalnu sigurnost, stabilnost zbog human, ljudskih konsekvenci, e, među kojima su široko rasprostranjena glad, nedostatak vode, konflikti oko e, konflikt oko sirovina i bolesti. Dakle, tome su najviše izloženi najsiromašniji, a i oni koji se mogu najmanje boriti protiv toga. Naš planet se mijenja. Imamo rekordne toplinske valove diljem svijeta i tri godine za redom e, najviše temperature. Dakle, od lipnja 2017. godine e, satelitske mjere pokazuju da od 1998. godine se svijet dva puta brže e, zagrijava nego što su to predvidjeli, kao što su to predvidjeli znanstvenici. Imamo toplije toplija mora, sve manje ledenjake i ekstremne vremenske uvjete. Prilagodba je od ključnog značaja i za e, prilagođavanje klimatskim promjenama. Dakle, borba protiv klimatskih promjena i prilagodba zahtijevaju lokalne mjere e, prilagodbe za borbu protiv klimatskih e, promjena na prirodni i ljudski sustav, no prilagodba nije dovoljna mjera, dakle moramo više toga učiniti. U kontekstu des, desetog sastanka Europske azijske e, suradnje priprema se i COP24 u Poljskoj i i predsjedanje Europskom unijom. Klimatske promjene treba znati da su dakle globalni problem koji zahtjeva odgovoran pristup i konkretne mjere na međunarodnoj, nacionalnoj, lokalnoj, regionalnoj razini. Dakle, dužnost nas političara jeste da vodimo boru protiv klimatskih promjena i da uspostavimo mjere koje mogu omogućiti e, pomoć najugroženijim građanima. Sada je vrijeme dakle da se poduzmaju mjere. Poličari koji dalje donose odluke ignorirajući eh, klimatske promjene su poličari iz prošlosti. Okoliš i budućnost planeta ne smiju biti zanemarivani kada donosimo bilo koju odluku koja se tiče naših zemalja. ASEP predstavlja idealan kontekst za raspravljanje o klimatskim promjenama i eh, naše odluke o promjenama koje ćemo provesti su jako značajne za naš planet ASEM, predstavlja 64% stanovništva. Dakle, mi imamo moć resurse da proizvodimo te e, odluke, jer mi, članovi zemalja asem predstavljamo skoro dvije trećine globalnog e, gospodarstva i u prvom smo redu kada se radi o istraživačkom radu i tehnologiji, ja imamo i volju da se s time nosimo, a to će pokazati deklaracija koju ćemo sutra potpisati. Ono što je najvažnije jeste da je ovo sada trenutak kada to treba raditi. Danas već vidimo tehnologiju koje su do prije par godina bile dijelom znanstveno-fantastičnih filmova. Dakle, možemo putovati oko svijeta samo uz pomoć e, solarne energije. Sada možemo uzgajivati povrće bez zemlje i samo s par kapi vode. Možemo izvući ugljik iz, iz zemlje i pretvoriti ga u e, Dakle, ono što je bila znanstvena fantastika sada je znanost i to omogućuje da se bude odvažan i odredi ambiciozne ciljeve kako bi se rješavali e, izazovi e, svjetskih klimatskih promjena. Rumunjska je e, ratificirajući Pariški sporazum potvrdila svoju želju da sudjeluje u tome. Također smo podržali i globalni pakt za okoliš, to francuska inicijativa i jedan je od sponzora nedavno usvojene rezolucije e, u glavne skupštine UN-a. Iduće godine Rumunjska će tijekom svog predsjedanja e, Europskim vijećem u četvrtom mjesecu 2019. godine raditi na izgradnji e, novih principa za borbu za borbu e, za održivu budućnost. Što više uspješni ishod e, COP24 koji će biti održan ove godine u Poljskoj Katovicama bit će od ključnog značaja kako bi operativno se moglo pristupiti Pariškom sporazumu. Nakon COP24 idemo u Bonn na u lipnju 2019. godine, a to će biti organizirano pod e, rumunskim predsjedanjem naš cilj jeste dakle da se bavimo klimatskim aspektima klimatskih promjena kojima sada, e, kojima sada bavi e, austrijsko predsjedanje i da nastavimo međunarodne razgovore kako bismo zajamčili dobru provedbu pariškog sporazuma. Sve ovo upućuje jasnu poruku koji jasno kaže da smo u potpunosti predani izgradnji čistog i održivog okoliša za buduće generacije. Ne radi se o boljoj budućnosti, već se radi uopće o tome da imamo ikakvu budućnost na zemlji. Dakle, svi moramo čvrsto preuzeti obaveze. Kao što sam ranije rekao, mi smo relevantna organizacija, imamo moć, resurse i volju da to napravimo. Došao je trenutak da se to i učini. Hvala. Uh, thank you very much, uh, Mr. Alan Corbin, for your first keynote. Hvala gospodinu Horvino na njegovom uvodnom govoru, a sada mi je zadovoljstvo pozvati Shirin Sharmin, drugu uvodničarku, Sharon Sharman Shadhuri iz Bangladeškog parlamenta. Izvolite. Uvaženi su predsjedatelji, poštovani članovi ASF-a, Gospodine Koleban, poštovani izazvanici i stručnjaci, dobar dan svima. Doista mi je čast priključiti se ovom plenarnom zasjedanju koje se bavi učinkom klimatskih promjena na gospodarstvo. Privilegija mi je danas s vama podijeliti neka svoja razmišljanja. Klimatske promjene predstavljaju veliku prijetnju gospodarstvu blagostanju i razvoju i njihovi učinci zapravo najviše utječu na najsiromašnije i najranjivije. Trebaju nam hitne mjere kako bismo suzbili te promjene i ublažili njihove učinke i to putem globalne suradnje. U ovom kontekstu moram istaknuti činjenicu da je Bangladeš jedna od najranjivijih zemalja na klimatske promjene. Iako ne možemo sada ukupno opisati klimatske, učinak klimatskih promjena na blagostanje i gospodarstvo zbog različitih varijabli koje su prisutne na regionalnoj i nacionalnoj razini. Prema procjenama čak i povećanje globalne temperature do 2 stupnja Celzija u odnosu na razinu iz 1990. godine će dovesti do, ukupan, do ukupnog učinka od gubitka od 2% BDP-a i to će imati više negativnih nego pozitivnih posljedica na tržište. To je utvrđeno 2001. godine. Dakle, Time se ističe veza između klimatskih promjena i učinka na gospodarstvo. Dakle, trebamo precizno kvantificirati učinke ovih klimatskih promjena na poljoprivredu, proizvodnju i proizvodnju hrane, kao i na ostale aspekte gospodarstva. Također imamo i reviziju 2007. godine. Dakle, neublažene klimatske promjene mogle bi dovesti do smanjenja blagostanja koje je jednako do stalnom padu globalne potrošnje od najmanje 3,5%. Klimatske promjene utječu na globalno gospodarstvo i e, prisiljavaju sve više ljudi da su suočeni sa siromaštvom. Poljoprivreda E, je naravno najpogođeniji sektor budući da je usko povezana sa klimom. Razmotrene su različiti načini kako bi se procijenio učinak klimatskih promjena na poljoprivredu. Primjerice, 20, e, do 30 postotno smanjenje e, udjela poljoprivrede u klimatskim promjenama iz 1995. Također, Zabilježena je smanjena od 3,5% e, proizvodnje, e, razina proizvodnja, što znači 300 tona i to je dovelo do smanjenja poljoprivrednog BDP-a od 3,1% e, godišnje. Moramo uzeti u obzir te čemednika kada usvajamo politike i strategije koje su nužne kako bi zaštitili naše gospodarstvo. Negativan učinak klimatskih promjena na usjeve, stoku i ribarstvo uslijed promjenjivosti vremenskih uvjeta, dakle oborina, temperature i tako dalje, ekstremnih pojava, iznenadnih e, suša, poplava, ciklona i također e, saliniteta i e, suša, naravno elementi koje treba uračunati. Evo navest ću jedan element, primjer iz Bangladeša, dakle iznenade poplave uzrokuju mnoga razaranja. 98. godine poplave su poplavile 60% zemlje i dovele su do šete od 1,2 milijarde dolara i također su dovele do raseljavanja milijuna ljudi i to je prema procjenama naših e, nadležnih tijela iz 2009. godine. Prema E, nekim procenama e, Bangladeš je od 1997. do 2016. godine bio na šestom mjestu po najizloženijim zemljama ovim pojavama. Također zbog erozije mnogi ostaju bez krova nad glavom i klimatske promjene također imaju i značajne negativne posljedice na BEP, a Bangladeš je već e, uveo plan Delta 2001. godine i želi učiniti isto programima ulaganja koji će dovesti do e, stope porasta od 8,8% BDP-a, ali moramo naravno uračunati i e, klimatske promjene u to. Ne možemo e, izbjeći činjenici da postoji korelacija između siromaštva i ekstremnih vremenskih pojava, niti ne možemo poreći činjenicu da Prirodne katastrofe utječu također na prirodne resurse što dovodi do ogromnih gubitaka u gospodarstvu. Dakle, trebamo smisliti odgovarajuće mehanizme za povećanje e, financiranja za prilagodbu klimatskim promjenama. Dakle, financiranje upravljanja klimatskim promjenama je ključno za iznalaženje rješenja za ovaj problem. Želim s vama podijeliti neke od modela kojima smo se poslužili i koje smo usvojili u Bangladešu. Bangladeš je usvojio čitav niz mjera u cilju integracije klimatskih promjena u našem sedmom petogodišnjem programu dakle, i u naš sveobuhvatni akcijski plan i u nacionalni program djelovanja. I e, imamo i naš uzajemni fond za klimatske promjene koji smo uspostavili vlastitim sredstvima i želim odati i tu i priznanje našoj premijerki. Dakle, mi smo sami odredili nacionalne doprinose i e, kao aktivna članica okvirne konvencije UN-a o klimatskoj promjeni pripremili smo nacionalno određene doprinose koje smo odaslali na e, Pariški sporazum i Prilagodba je i dalje naš prioritet. Također Bangladeš želi i dalje razvijati svoje gospodarstvo za što manjim emisijama ugljika. Trebamo financirati također i stvaranje otpornosti na klimatske promjene što uključuje također upravljanje fiskalnim okvirom za klimatske promjene i provedba istoga. Zatim strategija za klimatske promjene, upravljanje istom i e, upravljanje proračunom, jačanje javnih e, sredstava, koordinacija i usklađivanje takvih e, financijskih tokova sukoba sa potrebama drugih tijela. Evo, ja sam istaknula samo neke od mjera koje je usvojio Bangladeš, a koje ćemo rado podijeliti s vama, ako budete to željeli ako budete više htjeli saznati o tim modelima i kako oni funkcioniraju. Mislim da mi možemo svi mnogo naučiti jedni od drugih i ovaj deseti ASEP bit će ključan za stvaranje učinkovitih partnerstava između parlamenta i za otvaranje mogućnosti ka oblikovanju međunarodne klimatske parlamentarne demokracije kako bismo pomogli e, u ublažavanju učinaka klimatskih promjena na e, globalno gospodarstvo. Hvala. Hvala svim govornicima. Ja sada vi imate priliku uključiti se u raspravu i postaviti pitanja, iznijeti komentare ili što god želite. Samo želim ponoviti da samo zastupnici u parlamentima imaju pravo uzeti riječ. Dakle, evo, imamo mogućnost spontanog javljanja za riječ. Dakle, ako neki zastupnik želi uzeti riječ u bilo kojem trenutku, molim ga da samo digne ruku i odmah će dobiti riječ. Predlažem da e, započnete tako što ćete se predstaviti prije nego što postavite pitanje ili iznesete komentar. A to me podsjeća da sam se sama zaboravila predstaviti. Na početku ja sam Nina Gill, zastupnica Europskog parlamenta iz Ujedinjene kraljevine, pokrajine West Midlands. A također sam potpredsjednica našeg izaslanstva za Indiju i također sam članica izaslanstva za ASEAN a i predsjedavam izaslanstvom za Južnu Aziju. Dakle, doista vrlo usko surađujem sa azijskim zemljama, a upravo sam se vratila iz Kine. Evo, pozivam e, gospodina Rađa, koji se prvi javio za riječ, da uzme riječ, a onda odmah e, nakon toga gospodina koji sjedi točno iza njega. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, gospođo, gospodo supredsjedatelji i e, dame i gospodo, poštovani zastupnici parlamenta, Uh, uh, climate and uh, economy, lately we are Pa, kada je riječ o učinku klimatskih promjena na gospodarstvo, zapravo svjedočimo o tome da te klimatske promjene utječu na proizvodnju, na naše zdravlje, na gospodarstvo Indije, a i drugih zemalja. S pravom eh, ste spomenuli razna kašnjenja u intervencijama i ogromne gubitko koje trpimo zbog toga. Naravno, to možemo pripisati isključivo klimatskim promjenama. Veliki dio stanovništva Indije ovisi o poljoprivredi, a ponekad dolazi do poplava. I zbog toga do gubitka usjeva. i također do toga da mnogi oboljevaju od raka. I riba koju nalazimo u vodnim površinama nije jestiva jer je otrovna zbog prisustva otpada u našim vodama, u rijekama i u jezerima. Također nismo u stanju zbrinjavati naš otpad, što je postalo veliki problem. Naš premijer je izjavio u Francuskoj da će podržati ovaj sporazum o klimatskim promjenama i od tada to i ispunjava. Naravno, stvari se brzo mijenjaju i dolazi do povećanja krčenja šuma. Out. Help of the developed countries, it is not possible for developing countries to manage the climate. zemlje u razvoju nisu u stanju riješiti problem klimatskih e, promjena i e, pitanja emisija stakleničkih plinova. Trebaju nam financijska sredstva, treba nam nova tehnologija. Bez pomoći zemalja poput vaše nećemo uspjeti. Cilj koji smo si zacrtali do 2022. je sljedeći. Svake godine izdvojit ćemo stotinu milijuna dolara za ostvarenje tih ciljeva sukladno sporazumu iz Adisa Bebe. ali nažalost nismo daleko doprli u tome. I stoga vam upućem ovaj poziv čitavoj Europskoj uniji jer klimatske promjene jednako utječu na razvijene zemlje, zemlje Europske unije, na zemlje u razvoju i na nerazvijene zemlje smanjenje emisija mogu vas e, sa zadovoljstvom izvijestiti, ide vrlo brzo. Od 2005. do 2010. godine uspjeli smo ostvariti 10% smanjenje emisija. A vlada je također osmislila i vrlo konkretne ciljeve u vezi sa oblažavanjem klimatskih promjena. koji se sada provode. I to će nam svakako uvelike koristiti i također e, se okrećemo i drugim izvorima energije i naš premijer namjerava postići to da se proizvede 175 gigavata energije godišnje iz obnovljivih izvora do 2022. godine. Dakle, napredujemo vrlo brzo prema čistoj energiji koja neće imati učinka na klimu. u velikom dijelu zemlje došlo do povećanja siromaštva i također do, zbog raz, do raseljavanja ljudi uslijed klimatskih promjena. U posljednjim godinama to je česta pojava. I to trebamo multilateralno rješavati. To ne smije rješavati isključivo jedna zemlja samostalno. S time se moraju suočiti sve zemlje Azije, a drago mi je što zamjećujem da Europska unija isto tako potiče sklapanje partnerstava u tom smislu. Moramo podizati svijest o klimatskim promjenama, no vidimo da smo već u tome dobro uspjeli jer e, i među najnižim slojevima stanovništva postoji svijest o tome. To će također pomoći i u gospodarskoj preobrazbi. I naravno pozdravili bismo održavanje još više ovakvih događaja jer su oni korisni. za ublažavanje siromaštva što je problem povezan sa klimatskim promjenama. Evo, hvala vam što ste mi dali riječ i mogućnost da podijelim svoja razmišljanja. Hvala vam lijepa. Thank you very much uh, for... Hvala. Hvala vam puno na vašem javljanju za riječ. Mislim da jedan e, element koji mogu ovako ponijeti za vaše komentara jest e, sljedeći, a to je koja potpora se može dati E, zemljama u razvoju kako bi se brzo smanjile emisije. Ne znam, želi netko od naših e, panelista već sada reći nešto o transferu tehnologija ili tehnologije bi trebale biti na raspolaganju za zemlje u razvoju. Samo mi dajte znak ako želite nešto reći, ne moraju se svi osvrnuti na ovo, ali možete ako želite. UN-ova okvirna konvencija o klimatskim promjenama je vrlo jasna kada je riječ o financiranju i tehnologama. Postoji obveza razvijenih zemalja da pruže e, financijsku podršku i tehnologiju koja je potrebna kako bi zemlje u razvoju ublažile utjecaj klimatskih promjena i prilagodile se e, Isto tako postoji agenda koju imamo, a koja se tiče revidiranja i ostalih e, globalnih e, sporazuma kako bi se ispunile obveze iz ove UN-ove konvencije. Jedna od područja koje treba tu razmotriti primjerice jesu trgovinski sporazumi ponajprije o međunarodnim e, patentima jer to je ono što e, predstavlja barijeru za transfer tehnologija. To je zapravo jedna od obveza oko koje su se stranke, na koje su se stranke konvencije obvezale. gospođa Čatori. Da, ovo je vrlo važan koncept jer E, time se može zapravo riješiti cijeli niz problema izazova s kojima se suočavaju zemlje u razvoju razvijene zemlje, one najmanje razvijene zemlje. UN-ova deklaracija, Pariški sporazum, Zeleni fond e, i drugi fondovi, sve to je, stav, je oformljeno. Međutim, u ovom trenutku premalo je sredstava i mislim da tu treba biti više inicijative i kako bi se omogućilo predvidivo financiranje e, za nošenje s izazovima e, klimatskih promjena. Dakle, dakle, ovdje još jednom e, se ponavlja da da mm, mm, su zemlje potpisnice poduzele obveze koje treba sada i ispuniti. Da, ovdje je spomenut i zeleni klimatski fond i ono što bih želim reći jest da E, imamo e, situaciju gdje će to fond e, ostati bez novca tijekom sljedeće godine. Dakle, zemlje u razvoju mogu se prijaviti do fondu za sredstva i učiniti što Što prije. Kolega iz Pakistana Hvala. Ja sam, dolazim iz e, Pakistana. Sjedim u Senatu. Također sam član stalnog odbora za klimatske promjene. Drago mi je što mogu sudjelovati i biti dio ovog e, azijsko-europskog partnerstva. Zajedničkim snagama možemo se boriti protiv klimatskih promjena i učiniti ovaj svijet boljim mjestom za buduće generacije. Pakistan Pakistan e, je podnio velike žrtve kako bi za znači, mir, ali također i za zaštitu okoliša. Hm, veliki hm, političari se ne fokusiraju samo na buduće izbore, nego na budućnost novih generacija u Pakistanu tijekom vladavine Hana Pakistan je postao prva zemlja koja je ispunila među e, se suočila s međunarodnim izazovima e, gdje smo e, ponovno pošumili velike površine to nam je također što je u konačnici doprinijelo do jačanja lokalnog gospodarstva i otvaranje tisuća zelenih radnih mjesta. Dakle, tu smo dobili 150 milijuna dolara e, i do 2025. i 350 e, milijuna do 2050. godine. Dakle, mi smo uspjeli opošumiti 350 tisuća hektara. Isto tako WWF Dakle, ima je bio to neovisna revizija. Proglasila je taj projekt kao okološki projekt koji predstavlja velik uspjeh za društvo, gospodarstvo i zaštitu ekološku. Isto tako, Svjetski međunarodni e, monetarni e, mi za to potvrdio. A cilj, sljedeći cilj je da e, posadimo 10 milijuna stabala diljem e, Pakistana. To je velika kampanja, a na sam dan lansiranja te kampanje mi smo e, posadili milion i pol e, stabala i nadam se da će na godina uspjeti posaditi još 10 milijuna. Dakle, pošumljavanje e, i sve ostale mjere nadamo se da ćemo time doprinijeti ozeljevanjavanju gospodarstva i otvaranju zelenih i radnih mjesta. 20, tek 2,5% ukupne pošumljene površene. naš fokus su eh, čista energija, čista zelena radna mjesta. Zajedno mi možemo i zajedno mi moramo se boriti protiv klimatskih promjena. A iz ovog foruma ponosimo sa sobom moguće velike ideje, ali isto tako e, svi vrlo ozbiljno shvaćamo ove izazove. Stoga želim vam sve najbolje. Hvala vam što ste nas pozvali ovamo, što ste nas poslušali. A ja mogu dati primjer na koji način politička volja Čvrsta politička volja može doprinijeti do postizanja ciljeva i nošenja s izazovima. Ovaj primjer sa 10 milijuna stabala koji želimo za sad naredni pet godina. Hvala vam lijepa. Hvala, hvala na e, vašem javljanju za riječ, to je istinu ohrabrujuć. A sada riječ ima predstavnik iz Laosa. Ja sam Ken Ton i član sam nacionalnog parlamenta. U ime izaslanstva želim izraziti riječi zahvalnosti što ste ugostili ovaj deseti E, skup, sastanak Isto tako, zahvaljujemo vam na gostoprimstvu i što ste ovako lijepo primili naše izaslanstvo. Tema o kojoj danas raspravljamo je vrlo važna. Klimatske promjene, zaštita okoliša, utjecaj na gospodarstvo, to su teme o kojima se govori na mnogim međunarodnim regionalnim forumima i to cijeli, već cijeli niz godina. A sada jedna od ključnih je tema. E, utjecaj klimatskih promjena osjeti se diljem svijeta, pa tako i u mojoj domovini. Klimatske promjene su jedan od ključnih izazova našeg vremena, a pone prije veliki izazov za naše društvo i okoliš. Utječu i imaju posljedice odnosno predstavljaju prijetnju proizvodnje hrane, uzrokuju podizanje morskih razena, pojačano pojavljivanje tropskih oluja. Klimatske promjene su stvarnost. Moje izaslanstvo želi podijeliti s vama o, e, sa e, onog, onome što se dogodilo u Laosu. E, tropska oluja koja je nastala zbog u području niskog tlaka koje je daleko udaljeno od Laosa uzrokovala je poplave i e, velike probleme u Laosu. U svim provincijama zabilježene su štete Poneprije zbog toga što je oluja izazvala i velike padavine. Naravno, došlo je do poplava i e, otrona zemljišta u 16 e, pokrajina. 110 e, distrikta, tisuće sela i tisuće obitelji su pogođeni ovom olujom. 44 je stradalo, stotine su nestali. Dva, više od 20 tisuća ljudi je raseljeno. E, to je bila vrlo ozbiljna e, poplava e, koja i je uzrokovana i zbog urušavanja brane 7. ove godine E, isto tako posljedice su velike mrtvi, e, nestali i raseljeni. Što se tiče utjecaja na razvoj gospodarstva i društva, riječ je o vrlo malom gospodarstvu, ošteta e, je naravno velika. 1196 kuća i tisuće drugih objekata je uništeno. Utjecaj na obrazovanje i zdravstvo u 14 distrikta mm, imamo 4600 e, sustava za pročišćavanje vode i bunara. Isto tako utjecalo je to i na objekte mm, primjerice škole i slično. Ako govorimo o prometu, e, tisuće cesta, 52 e, mosta su uništena. Poljoprivreda, utjecaj na poljoprivredu, e, 114 tisuća hektara pod rižom, 3 e, tisuće ribnjaka i više od 2 tisuće grla stoka i više od tisuću e, e, svinja i drugih životinja. Sve je to uništeno i nestalo je zbog poplava. Naravno, vrlo velike štete zemlja je pretrpjela po najprije kada je riječ o energetskom sustavu. Klimatske promjene su globalan izazov i imaju negativan i velik utjecaj na siromašne u siromašnim zemljama. I iskoristio bih ovu priliku da i reknem i moje riječi sučuti za svim partnerima i zemljama te da zahvalim svima onima koji su nam pružili humanitarnu pomoć a prije i to prije onima koji su pružili pomoć žrtvama urušavanja akumulacijske brane. Gospođo predsjedateljice, Laos eh, ozbiljno svađa do klimatske promjene. Usvojili smo zelenu politiku koja će omogućiti pošumljavanje eh, Laosa 70% površina do 2020. godine. U svibnju 2015. godine eh, također je izdana zabrana izvoza mm, određenih vrsta drva. Imamo mobilizaciju i provođenje mjera diljem zemlje. Laos je ratificirao cijeli niz međunarodnih konvencija koje se tiču klimatskih promjena, primjerice Kijotski protokol, Pariški sporazum i tako dalje. Isto tako imamo nacionalni strateški plan prilagodbi klimatskim promjenama, imamo zakon, novo zakonodavstvo i to e, koje je rezultiralo iz svih ovih sporazuma i međunarodnih konvencija. To je dobro polazišna točka za buduću internu i eksternu suradnju. Laze je sustavno davao podršku i igrao ulogu, aktivnu ulogu u ASEP-u i u ASEM-u bilo kao komplementarno tijelo pružajući podršku bilateralnoj suradnje. U tu svrhu e, nacionalni parlament namjerava ugostiti sastanak i ugosti sastanak 2012. godine. Cijenjene kolege e, parlamentarci, želimo još jednom reći da naš fokus je na suzbijanju klimatskih promjena, a cilj je stvaranje potrebnih uvjeta koji će nam omogućiti e, stvaranje okoliša i promicanje i jačanje europsko-azijskog partnerstva e, i omogućiti ljudima da žive u miru, da se promiče od održiv gospodarski razvoj, zapošljavanje te povećanje životnog standarda naših ljudi. Hvala vam lijepa. Evo, sada je moj red da koordiniram govornike. Evo, sljedeći govornik je, dolazi iz Norveške. Izvolite, imate riječ. Da, bilo je vrlo je zanimljivo biti ovdje i poslušati e, sve vas. Vidimo da se nosimo sa svim izazovima. Molim vas, predstavite se. Da, ja dolazim iz Norveškog parlamenta i ja sam Helge Andre Njastad i kada govorimo o klimatskim promjenama i gospodarstvu, moram naglasiti i važnost multilateralnih trgovinskih sustava kao što je to Svjetska trgovinska organizacija. To je jedini način kako da se zajamči načelo održivosti, održive slobodne i otvorene trgovine. Jačanje e, protekcionizma, a čini se da je to pretvara se u trgovinski rat, može imati negativan utjecaj na globalnu ekonomiju e, to je hm, poneprije teško opasno onim vremenima kada nam treba otvaranje novih radnih mjesta. Klimatske promjene e, mogu ugroziti e, rast i otvaranje novih radnih mjesta. Htio bih skrenuti vašu pažnju na inicijativu koja je lansirana u Davosu ove godine e, i to je bila naša premijen, premijerka koja je održala panel na visokoj razini o održivoj ocenzu ekonomiji. E, dakle, bilo je o tome se Prvi panel se prvi put sastao na 73. E, sastanku Skupštine UN-a. Um, moramo se suočiti s izazovima koji proizlaze iz e, povećanja e, broja stanovništva. Treba nam više hrane, te više energije, lijekova, minerala, promjera. A treba nam održiva ekonomija koja će nam omogućiti gospodarski socijalni razvoj stvaranje stvara novih radnih mjesta. Cilj panela je pojačati međunarodno razumijevanja kako se održivo mogu koristiti e, oceane, kako, koju ulogu one imaju u narednim godinama. obalne i morske nacije u Europi i Aziji moraju surađivati kako bi se mogao nišnom naglasiti ovaj veliki potencijal koji može proizaći iz ovakvog oblika ekonomije. Imamo ovdje prijedlog Norveške a na, na sjednici opće skupštine UN-a usvojena je vizija smanjenja e, količine od plastičnog otpada u oceanima na 0%. Mi cilj je uključiti sve partnere, partnere u Aziji kako bismo zajedničkim snagama se nosili s izazovom koji je veliki izazov za sve nas. Hvala, hvala na, na vašoj izjavi. Sljedeći govornik je iz Finske. Izvolite, imate riječ. Yes, yes, Actually, I had uh, Zapravo eh, imam pitanje za naše partnere iz Azije. Pitanje koje je djelomično već odgovoreno, ali evo ponovno što je vaše mišljenje? Kada pogledamo sve instrumente, sve kako samanjiti emisije CO2 u vašim zemljama? Ako e, postoje tri alternative, jedna je su tržišno utemeljene rješenja. Druga alternativa e, je e, sustav trgovina emisijama kao što ga imamo u Europi. I e, treće, dakle, zakonodavstvo, dakle, propise, što znači da e, e, zakonom se propisuje što je dopušteno, a što nije dopušteno. I to je jedna alternativa. A sljedeća alternativa jest su tehnološka suradnja u onim područjima koje omogućavaju smanjenje emisije emisija CO2. Koja od ovih alternativa je najatraktivnija za azijske e, zemlje? I evo, ovo je možda pitanje na koje može netko od, od panelista odgovoriti. Um, I think the experience of the Kyoto Protocol and its Iskustvo Kijotskog protokola i ovog pristupa u na tržištu je vrlo učinkovita kada je riječ o postizanju ciljeva i vodi se vrlo žustra rasprava jer postoji cijeli niz drugih pristupa koji nisu tržišno utemeljeni i vodi se zapravo sada E, zapravo, e, ono, velika je rasprava o tome koji pristupe koristiti. Koristiti tržišno utemeljene ili će se koristiti prilagođeni i tržišno neutemeljeni pristupi. Za nas, e, ono što bi bilo najučinkovitije jest ono što te zahtjeva brzu transformaciju energetskih sustava s tradicionalnih na korištenje obnovljivih energena. Um, nije ili jedno ili drugo, potreba nam zakonodavstvo, treba nam nešto što će pogurati eh, vlade da poduzmu sve razne korake koji su potrebni kako bi došli do ove brze transformacije u energetskom sektoru. A to vuče za sobom cijeli niz drugih pitanja u kojem će se zajamčiti e, na financijska sredstva, zakonodavstvo koje će utvrditi rokove te također i vremenski okvir za daljne korištenje, e, za prestanak korištenja fosilnih goriva. U Aziji da, dakle, postoji nacionalni doprinos za postizanje ciljeva iz Pariza, međutim, mnoge, mnoge azijske zemlje još uvijek ovise o E, elektranama na ugljed. Dakle, to je nešto gdje nam treba jasno zakonodavstvo koje će pokazati jaku političku volju. Nadalje, tehnološka suradnja je vrlo važna. Mislim da značaja napredak koji je napravila Kina kada je riječ o izgradnje solarne industrije je nešto što može poslužiti kao uzor, kao primjer za druge azijske zemlje. Postoji tu tehnološka e, suradnja jer e, razne sporazume, ponepri u okviru VTO-a, e, predstavljaju mnogo, zapravo prepreku za ostvarenje toga cilja. Dakle, mora biti jasna politička volja kako, se ne, kako bi se uklonile prepreke i ne bi bilo prepreka za transfer i uporabu tehnologija. To je primjerice zašto sporazumom među međunarodnim pa, patentima i slično e, treba biti predmet novog razmatranja. Hvala. Thank you uh, for the question. hvala na jako zanimljivom pitanju s obzirom da ste se obratili predstavnicima Azije. Sa zadovoljstvom ću vam reći da se slažem sa stručnjakinjom koja je također rekla da to nije isključiva situacija u kojoj se mora birati jedan ili drugi način, dakle mislim da moramo kombinirati rješenja. Dakle, s jedne strane da, svakako, nužno je zakonodavno djelovati, jer bez regulativnog okvira može biti jako teško ostvariti ono što želimo ostvariti. Tako da, mislim da nije upitno to da je potrebno imati odgovarajuće regulative. E, transfer tehnologije i tehnološkog znanja je od ključnog značaja što treba kombinirati izgradnja kapaciteta i upravljanje, vjerojatno određivanje adekvatnih proračuna, integriranje tih ciljeva u nacionalne strategije razvoja može biti od pomoći, pa čak i kad govorimo o cjelokupnoj Aziji ne možemo primjenjivati jednostrana rješenja. To sve ovisi naravno o socijalnim i gospodarskim pitanjima i okolnostima, no ipak postoji neki zajednički izazovi koji se mogu riješiti tako što će se identificirati ključna područja, otkriti pravi uzroci, razlozi za probleme i onda kombinirati sva sredstva, metode, tehnike koje su na raspolaganju kako bi se to riješilo. Hvala. Ako dopustite, ja bih dodao još jednu stvar koja se tiče Kine. Osobno, dakle, ja slažem se sa sručnjacima, tržište nije jako učinkovito, no stvari se grade. Jedna stvar je dosta specifična Kini, koja može biti od koristi, a to je političko vodstvo i politički sustav Kine, dakle socijalistički sustav i ima jako važan, važno našim funkcioniranjem. Dakle, Kina je doista jako centralizirana, mislim, politički govorići. I mislim da je to jako važna stvar kako bi se pokrenuo rad na svemu. Dakle, da li još netko želi nešto reći? Izvolite. Uh, note, I would like to ask uh, uh, you... Um, Dopustite predsjedniče, da predsjedavajući da vas da vam postavim pitanje. Dakle, uh, međunarodni mediji spominju, među kojima i BBC, koja je dosta poznan medij još uvijek, kažu da satelitske slike ukazuju na to da postoje stotine um, elektrana koje su u izgradnji u Kini, a koje koriste e, dakle pogon na ugljen. Možete li potvrditi? Oprostite, nisam vas, nisam vas uspio razumjeti. Dakle, u međunarodnim medijima postoji s, informacija i satelitske snimke koje navodno pokazuju da u Kini trenutno postoje stotine elektrana na ugljen koje su u izgradnji. Dakle, kao što znamo, dakle, ako je Kina centralizirana zemlja, kao što znamo, zašto do toga dolazi. Dakle, a ovo je vijest sa BBC-a. Uh, uh, ne mogu vam ništa o tome reći jer doista ne raspolažem takvim informacijama ako se ispostavi da je to točno, poduzet ćemo neke mjere da tome stanemo u kraj, ali za sad nemam nikakvih službenih informacija o tome. Hvala vam na pitanju. Okay. All let's next from... Prelazimo sad na sljedeći govornik iz Indonezije. Govorit će na svom maternjem jeziku imat ćemo simultano prevođenje. Yeah. Yeah. Thank you. A good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Uvaženi predsjedavajući, uvaženi delegati, Parlemen Eropa untuk menjadi tuan rumah pertemuan kemitraan Parlemen ASEAN Eropa ke-10. First of all, kindly allow Dopustim najprije da vam zahvalimo, zahvalimo Europskom parlamentu koji je domaćin desetog sastanka Azijsko-Europskog partnerstva. Untuk kontribusi pada diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to today's discussion, I would... Žela bih da svoj doprinos ovoj raspravi i izložiti nekoliko točaka. Iklim merupakan tantangan multimediasi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 Indonesia shares the... Indonezija ima stav da su klimatske promjene multidimenzionalni izazov koji zahtjeva višedimenzijski pristup kako bi se ublažilo e, negativni utjecaj. Što se tiče gospodarstva, vjerujemo da postoji potreba da se pomiri gospodarski razvoj sa potrebom da se e, ima održiv okoliš. Vlasti Indonezije ulažu maksimalan napor kako bi uskladile politiku sa globalnim zelenim rastom. Uzmite, na primjer, naš program e, koji se tiče RED+, dakle 2018. moratorij e, novih e, za nove koncesije za krčenje šuma i trestišta je proširen Ojačali smo sustav prikupljanja informacija i gradimo institucije koje su potrebne da se ostvare indonežanski ciljevi za niskouglično gospodarstvo. Contoh lain adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami.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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example. Još jedan primjer našeg napora da se poboljša održivost eh, našeg palmnog ulja. Dakle, mimo jačanja nacionalnih eh, mjera i standarda za uzgoj pavnog ulja koji su ukladni s međunarodnim standardima po spo Vlasti e, poduzimaju stalne mjere glede moratorija za, za širenje prostora uzgoja pavnog ulja. Dakle, imamo mjere održivog uzgoja palminog ulja. Zakon o palnom ulju upravo se raspravlja pred, na predstavničkom domu i za cilj imamo dakle pojačati e, upravljanje plantažama palnog ulja i e, poštivanje ljudskih prava na tim plantažama u Indoneziji. Di harapan terbaik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers eh, diversifikasi oh, renewable energy Obnovljive energije dalje su naša najviša, na, najveća nada za spašavanje okoliša i smanjenje emisija CO2, a istovremeno s ciljem ostvarenja naših ciljeva za gospodarski rast. Dakle, prelazak na e, dobre politike po okolišu može dati oprinos za stvaranje i otvaranje radnih mjesta prema Međunarodnoj agenciji za obnovljive e, energije i reni 7,5 e, milijuna ljudi radi na tom sektoru diljem svijeta. Dakle, e, predsjednički dom Republike Indonezije vjeruje da je nužno ubrzati napore kako bi se osvijestilo parlamentarce, dakle zastupnike o značaju novih i obnovljivih izvora energije. Prije nekoliko dana bili smo domaćini drugom svjetskom parlamentarnom forumu o održivom razvoju koji se bavio prvenstveno temom e, partnerstva e, za obnovljivo e, i održivo partnerstvo za sve. To je pokrenuto pod inicijativom Indonezije i jedini svjetski forum o SDG, dakle održivim ciljima razvoja. Sada smo proširili ovaj forum na 46 zemalja da razmijenimo najbolje prakse o energetskoj sigurnosti, i diversifikaciji. gentlemen,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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a significant role Trgovinska razmjena ima važan, važnu ulogu u svakom gospodarstvu i kao većina eh, trgovinskih aktivnosti povezana je uz emisiju ugljika, zato je važno za nas da unaprijedimo upotrebu e, tehnologije koja je pozitivna za okoliš. Jedna od, od mjera jeste povećanje e, trgovine e, raznim dobrima. U, prema pravilima STO trenutno se pregovara o trgovini dobrima u okviru EGO-a, e a tu imamo popis e, od 54 e, dobra koje su se države apec dogovorile trgovati njima 2012. Dakle, smatramo da je potrebno više mjera kako bi se unaprijedila trgovina tim dobrima i kako bi se što prije dakle ostvarili ciljevi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 E, untuk mengubah limbah menjadi energi juga dilaksanakan untuk mendukung ekonomi yang bersifat uh, regeneratif. Thank you. The last point that I would like to read. Zadnja stvar koju želim govoriti tiče se kružnog gospodarstva. Vlada Indonezije trenutno radi na unapređenju tereta koje trpe prirodni resursi. Zakonodavne mjere i politike o upravljanju otpadom su e, donesene. Radimo na regenerativnom gospodarstvu. Hvala vam. Thank you, Hvala uvaženim zastupnicima i predstavnicima Indonezije. Čuli smo brojne pozitivne ideje mm, i primijetila sam da ste spomenuli i palmino ulje za koje znam da je dosta kontroverzna tema u raspravama između nas, dakle između Europske unije, Indonezije i Malezije. I vjerujem da smo došli do kompromisa koji će e, rastirati vaše strahove i brige. Dakle, eurozastupnici su bili na terenu, vidjeli s koje su izazove s kojima ste suočeni, to smo primili na znanje. No, pitam se da li stručnjaci koji su sa mnom za predsjedničkim stolom mogu odgovoriti ili nadovezati se na neke od ovih ideja koje smo čuli. Dakle, glede povećanja trgovine u dobrima. Želite li to komentirati ili možemo ići, možemo nastaviti? Evo, vi odlučite. Lots of interesting ideas and I, and I do want to... Ne, u svakom slučaju želim reći da je bilo puno zanimljivih ideja. Želim se osvrnuti na još jednu stvar s kojom sam upoznata, naime spomenuta je od strane kolegi iz Norveške, to se tiče plastike, teme plastike, ali e, vjerovatno ćemo opet e, imati raspravu na tu temu kad svi završe svoje izlaganja. Sada uvaženi zastupnik, odnosno senator iz Italije, senator Francesco Giacobbi, pretpostavljam da ćete imati drugačije sad izlaganje nego ono koje ćete imati na kraju kao izvjestitelj. Dakle, izvolite gospodine, imate riječ. Madam Chair, yes, it's uh, completely different. Uh, this is what I... Predsjedavajuća, da, u se radi o nečemu drugom, dakle, sada ću iznijeti svoje osobno mišljenje i pitanje u biti. Najprije dopustite da vam zahvalim vama i ja se puko i mi pruža mogućnost da iznesem neke svoje, neka razmatranja poput prijatelja iz Yongxia iz Kine, on je rekao da je e, njegov engleski made in China, ali ja sam davno naučio engleski, tako da imam, e, naučio sam ga na Siciliji sa jako jakim, veoma jakim sicilijanskim naglaskom, ali ako vidimo <clears throat> da mene razumijete, samo mi recite da, pređem na svoj materinje jezik talijanski. Dakle, imam tri pitanja. Dakle, u se slažem s tim da klimatske promjene ne znaju za granice, to je na početku rečeno i to isto tako treba prenijeti u zaključnoj izjavi, tako to je jako važna stvar, trebamo svi to znati. Prijatelji iz Norveške su također govorili o oceanima, govorili smo o brojnim zemljama koje su dakle na obalama oceana, no i na koje utječu klimatske promjene koje su ugrožene njima. No, moramo imati na umu i nacionalne mjere u borbi protiv klimatskih promjena. No, nisam puno toga čuo kada se govori o nekom zajedničkom naporu E, susjednih zemalja, na primjer više susjednih zemalja, jer ako se kaže da imamo zajednički problem, a često, su, često susjedne zemlje imaju najviše zajedničkih problema. Dakle, moje pitanje je da li trebamo potaknuti i ohrabrivati e, rad na zajedničkim, na rješavanju zajedničkih problema, napose u zemljama koje su u neposrednom susjedstvu. Zatim, drugo pitanje tiče se toga što je do sad napravljeno a kao zastupnik u talijanskom parlamentu mogu sa zadovoljstvom reći da je Italija ratificirala protokol iz Kyoto, radi na ciljevima, ispunila određene ciljeve, e, također radimo na ispunjenju pariškog e, ugovora i ciljeva za 2020. No, čak i unutar italijanske zajednice pitam se što se promijenilo u, u društvu kada se govori o klimatskim promjenama. Što je to što smo napravili kako bismo obavijestili cijelo društvo E, o svakodnevnim koracima koje poduzimamo u ostvarenju ciljeva. Dakle, ti ciljevi su ciljevi, ne radi se o sportskom natjecanju, već su ciljevi koje treba ostvariti kako bi svijet bio bolje mjesto. Dakle, što je to što radimo, što poduzimamo kako bismo potaknuli, ohrabrili naše, naša društva da sudjeluju u tom projektu od opće dobro biti. Bojim se da se ne radi dovoljno. Postoje neke, neka oglašavanja, ali čini mi se da bi trebalo više toga napraviti kako bi se cjelokupno društvo uključilo, a to me vodi na treći, treću točku, a to je e, gospodarstvo što je tema današnje rasprave. Dakle, klimatske rasprave, e, e, klimatske promjene stvaraju neke promjene koje mogu biti izazovi mogućnosti koje se pružaju društva. Dakle, i za tehnologiju koja će pomagati u razvijanju načina kako suzbijati klimatske promjene, dakle kako koristiti e, strojeve koji drugačije funkcioniraju od onih dosadašnjih. Dakle, u biti radi se o jasnoj prigodi, osobito za zemlje, razvijene zemlje, i za zemlje koje se smatraju jednim od najboljih e, zemalja u proizvodnji strojeva kao što je Italija. Dakle, naš strojeve se koristi diljem svijeta. Dakle, evo, ponovno se pitam što su to vlasti, vlade poduzeli, što je to što bismo mi kao političari trebali, dakle mi smo zakonodavci, mi smo ti koji će dati svoj doprinos e, pri razvoju politika koje će se provoditi Dakle, što, što, što još možemo napraviti kako bismo više sudjelovali u ovom velikom podhvatu, kako bi se dao još veći doprinos koji će biti ne samo takav da, da, da pomogne našim zemljama da, da, da, da poboljša okoliš u našim zemljama, već i u drugim zemljama u kojima tehnologija nije dovoljno zastupljena i gdje zahtjevi, gdje su zahtjevi takvi da evo, da se treba djelovati. I zaključno želim reći da ništa od onoga svega što ćemo napraviti neće biti učinkovito ukoliko ne budemo djelovali u, u onim zemljama koje su najugroženije i koje traže pomoć. Dakle, ne smijemo zaboraviti Evo imamo jednu drugu skupinu koja radi sa, na temi migracijskih problema, u, a u vezi e, klimatskih promjena. Dakle, ne smijemo to zanemariti i, i to i gospodarsku analizu. Dakle, mi koji smo u tim zemljama koji imaju sreću da su naprednije tehnološki razvijenije i mogu imaju taj potencijal da rade e, više i bolje od nekih drugih zemalja dakle moramo surađivati s tim drugim zemljama jer to je nužno jer u suprotnom ne da nećemo napraviti ostvariti gospodarski razvoj već ćemo e, izazvati druge brojne posljedice poput e, još većih migracija i kretanja stanovništva hvala najljepše hvala. Puno toga je rečeno, o čemu se može razmišljati. Evo, želim se samo nadovezati na vaš, eh, na prvu točku vašeg nastupa. Dakle, da, moramo više govoriti o zajedničkim eh, akcijama susnih zemalja. Dakle, evo, prije nekoliko tjedana bila sam na Azijskom parlamentarnom forumu i po prvi put osjetila sam da svi zastupnici deset azijskih zemalja ASEANA su govorili o klimatskim promjenama na doista sličan način. To je veliki pomak u usporedbi sa prethodnim godinama i zahvaljujući tome mislim da će moći biti sve veći broj um, akcija. E, evo, spomenuli smo pam ulje. To nije nešto što se tiče samo Indonezije, odnosno Malezije, već utječe na cjelokupnu atmosferu, ozon. E, dakle, sve ono što se poduzima mora uključiti i susjedne zemlje i to je jako važno da se tako djelujemo. Vjerujem da je Europska unija takav jedan projekt u kojem smo uvidjeli da brojne stvari koje poduzimamo, poduzimamo ih zajedno i postoje projekti koji su protkani kroz sve sektore. ja radim na održivim financijama, ali drugi kolege rade na e, kružnom gospodarstvu, na transportu, održivom transportu. sve je to povezano. Evo, htio bih pitati gospođu Mike da li nam možete identificirati neke projekte takve prirode. I treća stvar koju smo govorili, dakle, mogućnosti koje se pružaju zemljama u razvoju. Kada o tome govorimo, što je to što mi trebamo i možemo napraviti kao političari da, da se investiramo malo u takve projekte i možda bi kolega iz Rumunjske mogao se osvrnuti na to što trebamo napraviti kako bi poruka onome što se radi E, bolje e, mogla doći do e, stanovništva. I zatim, za kraj, senator je rekao da moramo razgovarati sa zemljama koje su najugroženije. I po tom pitanju se obraćam Čaduri E, jer vi ste jedna e, od najugroženijih zemalja. Mislim, Bangladeš je u takvoj situaciji i što je to što bismo mogli reći? Dakle, napraviti neke sugestije malo ranije, možda možete se ponovno osvrnuti na to. Dakle, tko želi početi? Evo, izvolite. Kada je riječ o pružanju potpori projektima na terenu, želim ponoviti svoj poziv razvijenim zemljama da započnu sa drugim krugom eh, preuzimanja obveza u vezi sa Fondom za zelenu klimu. Možda bi italijanska vlada htjela prva početi. Trebamo pohvaliti Italiju na tome što je bila jedna od prvih zemalja koja je najavila da će postupno izbaciti ugljen do 2025. godine i na tome što je bila među prvim zemljama koja je preuzela obveze za financiranje fonda za 2014. godinu. Dakle, možda bih htjela to proširiti. Imamo niz projekata zemalja u razvoju za financiranje iz fonda za zelenu klimu. Naravno, projekti nisu baš e, sasvim dobro razrađeni, ima tu prostora za poboljšanje, ali ti projekti imaju veliki potencijal e, i oni dolaze iz zemalja u razvoju i kandidiraju se za fond. Dakle, mislim da e, isplata sredstava može potrajati do dvije godine i Evo, ovo je naš opći poziv e, da se uzme udio u fondu za zelenu klimu. To naglašavam zato jer je to glavni financijski instrument e, okvirne konvencije o klimatskim promjenama UN-a. Iako ne uspijemo popuniti taj fond, mislim da nećemo imati druge prilike pomoći zemljama u razvoju. Ja ću pokušati odgovoriti na neke od aspekata koje je izdvojio naš kolega iz Italije i na ono što su ukazali su predsjedatelji. Pa klimatske promjene su nešto drugo i s time u vezi u različitim dijelovima svijeta imamo drukčije potrebe i drugčije izazove. Ja dolazim iz zemlje sa umjerenom klimom, tako da nam je možda više vremena trebalo kako bismo uvidjeli taj učinak, ali u posljednjih nekoliko godina svjedočimo nekim pojavama koje nisu postojale prije. Dakle, imamo problema sa certificiranjem, imamo suše i poplave koje slijede praktički jedna drugu. Tako da doista imamo ekstreme meteorološke prilike i u našoj zemlji i sa učincima na naše gospodarstvo. No, sukladno toj tvrdnji da imamo različite potrebe i izazove. Ipak mislim da imamo tu i dodirne točke. I to je ono što nam je potrebno na političkoj razini, jer ako govorimo o e, postupnom ukidanju ugljika i ugljena i o uvođenju promjena, za to nam treba hrabrost. Naravno da se kao ljudi unutrini opiremo promjenama, to je normalno. Ali, osim toga, to nisu ugodne promjene i koje zahtijevaju također i financijska sredstva. No, dobra je ta vijest da kada je riječ e, o tehnologiji, te si troškove možemo priuštiti. To nije kao prije nekoliko godina kada je ta tehnologija bila još neispitana sada je ona potvrđena i prisutna je na tržištu, tako da donošenje takve odluke može biti i tekako isplativo gledajući srednjeročno i dugoročno. Kada je riječ o projektima suradnje između susjednih zemalja, to je ono što nam treba, to je sljedeći korak koji možemo i moramo poduzeti. Ono što je Europi svojstveno jesu rasprave o energetskom tržištu i energetskoj sigurnosti. To je jedan od najvećih e, strahova koji nas navodi na to da se koristimo u fosilnim gorivima jer svi smatraju da je to neka vrsta plana B za našu energetiku. Dakle, čim e, riješimo sigurnosne probleme i čim e, ublažimo te strahove moći ćemo lakše prijeći na ekonomiju bez ugljika. Dakle, mislim da je to put kojim treba krenuti. Osim toga, sviđa mi se onaj komentar o tome da je klimatska promjena nešto što pruža određenu priliku. S time se u potpunosti slažem. Evo, kolega iz Norveške je spomenuo oceane. Ja sam se u svojem govoru nastojao usredotočiti na tehnologiju i hrabrost, a to su dva elementa koja nam trebaju, a imam u tom smislu jedan primjer jednog projekta odnosno uzgoj morske trave, što će riješiti glavne probleme jer je to jedan od najvećih izvora hrane a može također djelovati i kao zeleno plućno krilo naših oceana, dakle upijati e, ugljik iz zraka i vode. Takva tehnologija, prijenos e, takvih znanja i upotreba rješenja koja možemo danas e, upotrijebiti jer su isplativa je nešto trebamo zajedno razgovarati jer jedno rješenje može vrijediti za jedan dio svijeta, ali ne za drugi. Recimo u našoj zemlji nemamo iza dna oceana, ali imamo možda druge načine rješavanja problema. Imamo jednu od najvećih pošumljenih e, netaknutih e, šuma u Europi i to je još jedno zeleno plućno krilo koje može pročistiti zrak. Dakle, čim budemo skupili hrabrost e, i spremnost da o tome razgovaramo, o tome, da, istina je da imamo različite probleme, ali ipak imamo i neke dodične točke, a sve se to u konačnici zbraja i pretvara u globalni učinak. Evo odgovorila bih e, na pitanje o tome kako razvijene zemlje mogu pomoći najranjivijim zemljama. Ovakve platforme poput e, parlamentarnog partnerstva između Azije i Europe su najbolje mjesto za rasprave koje mogu ukazati i na put naprijed. Imamo konstruktivna partnerstva i zemlje u razvoju su izrazile pravo interes e, za takvim partnerstvima, tako da bismo mogli osmisliti neki strateški mehanizam kako bi se to ostvarilo i omogućila takva suradnja. Kada govorim o mojoj zemlji Bangladešu koja je jedna od najranjivijih zemalja kada je riječ o osjetljivosti na negativne posljedice klimatskih promjena uspostavili smo uzajamni fond za klimatske promjene vlastitim sredstvima i e, druge zemlje u razvoju razvijene zemlje mogu uplatiti neka sredstva u taj fond i postoji mogućnost da se ulaže putem tog plana u šumarstvo, u poljoprivredu i u suzbijanje klimatskih promjena. Dakle, to je plan Delta 2100 koji smo također usvojili i koji također zahtjeva mobilizaciju sredstava kako bi bio uspješno proveden. Dakle, mislim da postoji mnogo prostora za suradnju. Bitno je naravno u tom smislu iskazati interes i e, to ostvarite recimo kroz 14 konstruktivnih partnerstava, ali iznad svega najvažnije je postojanje političke volje u zemljama koje bi bile spremne osnovati takva partnerstva. Hvala vam lijepa i žao mi je što je predstavnik Tajlanda morao tako dugo čekati, ali imamo još dugačak popis govornika. Dakle, izvolite, predstavnik Tajlanda. Hvala. Gospodo supredsjedatelji, uvaženi gosti, dame i gospodo, Hvala što ste mi dali ovu mogućnost da podijelim s vama iskustvo Tajlanda. Neporecivo je da su klimatske promjene jedan od najvećih e, izazova pred čovječanstvom. I to zbog toga što u tome sudjeluju prirodne sile koje ne možemo nadzirati i to zahtjeva sudjelovanje svih zemalja i suradnju dionika na svim razinama u rješavanju tog problema. U našoj nacionalnoj organizaciji za rad procjenjuje se da klimatske promjene utječu na 1,2 milijarde radnih mjesta u šumarstvu, poljoprivredi i s time povezanim industrijama. Dakle, moramo se uključiti u upravljanje klimatskim promjenama i usmjeriti ga ka jednom proaktivnijem pristupu koji će se temeljiti na zajedničkim, ali i raspodijeljim odgovornostima. U okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama razvijene zemlje moraju uvoditi glavnu riječ u smanjenju emisija stakleničkih plinova i u prenošenju svojih iskustava i znanja. Dame i gospodo, zbog e, svog položaja i klime, Tajland se suočava s posljedicama klimatskih promjena već desetljećima. Imamo značajan primjer iz 2011. godine kada je Tajland doživio najgore poplave u pola stoljeća. Više od dvije trećne zemlje bilo je pod vodom i to je nanijelo ogromnu štetu našem gospodarstvu, industrijskom sektoru i društvu. Niz tvornica je zatvoreno, što je dovelo do nezaposlenosti i do smanjenja povjerenja ulagača. Prema procjenama Svjetske banke šteta je dosegla otprilike 44 milijarde dolara što je dovelo do velikih poteškoća u talijanskom gospodarstvu. Klimatske promjene su jedan od prioriteta talijanske politike i to je uvršteno u naš plan za gospodarstvo i socijalni razvoj. Imamo nacionalni strateški okvir od 2012. godine kojim e, se nastoji povećati i svijesti i naše kapacitete za suzbijanje klimatskih promjena i za prilagodbu istima. Smatramo da jačanje kapaciteta za suočavanje sa klimatskim promjenama u važnim sektorima poput vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada poljoprivrede i e, prehrambene sigurnosti je ključno e, u cilju ublažavanja učinaka klimatskih promjena. Dame i gospodo, kao parlamentarci moramo usko surađivati sa drugim granama vlasti u suočavanju sa ovim globalnim izazovima. Učinkoviti zakoni su u tom smislu važan alat. Trebaju nam zakoni i propisi koji trebaju biti ne samo ažurni, nego ih se treba sveobuhvatno provoditi. S obzirom na učinak na gospodarstvo klimatskih promjena u slučaju Tajlanda, Nacionalna zakonodavna skupština usvojila je niz zakona. Primjerice, Tajland je ratificirao Pariški sporazum. Također smo usvojili zakone koji se odnose na očuvanje okoliša, upravljanje resursima i na zbrinjavanje otpada te na energetsku politiku. Taj zakonodavni rad osigurao je vladi učinkovite pravne instrumente potrebne za rješavanje ovih problema. Dame i gospodo, zbog poplava 2011. godine Tajland obraća veću pozornost na klimatske promjene i na s time povezana pitanja ne samo u javnom i u privatnom sektoru, nego i pojedinci moraju voditi računa o klimatskim promjenama. To zahtjeva potporu svih dionika koji su dužni surađivati kako bi ovaj svijet bio bolji za nas i sljedeće naraštaje. Hvala vam. Thank you very much, Thailand. Hvala, Tajlande. Pozdravljam vašu izjavu, no kako bismo se strogo držali zadanog vremena, daću odmah riječ e, Filipinima, a javili su se Brunei, Vjetnam i Cipar. Nema daljnjih e, javljanja za riječ, tako da ću zaključiti popis govornika. Sada dajem riječ Filipinima, ali molim vas budite kratki. Da, ovo je samo pitanje. Naši uvodničari su stavili naglasak e, na važnost, ako ne i nužnost, e, financiranja suzbijanja klimatskih promjena kada je riječ o mjerama za oblažavanje klimatskih promjena u forumima poput ASEPA. Najznačajniji dokument koji će izraditi ASEP e 10 je deklaracija koju ćemo uskoro usvojiti, odnosno usvojiti sutra. Ispravite me ako griješim, ali čini mi se da Deklaracija ne spominje financiranje klimatskih promjena. Dakle, moje pitanje uvodničarima sljedeće. Biste li preporučili da ova deklaracija koju trebamo usvojiti sutra također spomene pitanje eh, financiranja klimatskih promjena? Evo, u nacrtu stoji Mada imamo samo e, jedan odlomak e, koji e, spominje financiranje klimatskih promjena, to je stavak 26. i pitam se je li to dovoljno. Dakle, to samo stoji, pozivamo međunarodne donatore da usklade razvojne politike, trgovinske sporazume sa mehanizmom sprječavanja klimatskih promjena i to sukladno načelima i odredbama Pariškog sporazuma i tako dalje i tako dalje. Ne znam rješava li se time pitanje financiranja klimatskih promjena i ako ne, smatrate li da to treba izričito uvrstiti jer mislim da je ovo dobra prilika za to. Ne znam dozvoljava li nam postupak ulaganja amandmana u ovom trenutku, no htio bih upitati uvodničare, smatraju li da bismo to trebali spomenuti u deklaraciji. Hvala. Pa e, mogu to razjasniti. Dakle, postojala je prilika ulaganja amandmana na deklaraciju prije početka sastanaka, jer smo deklaraciju proslijedili svim zastupnicima. I imamo također i e, odnosno imali smo jutros sastanak na kojem smo izradili konačan nacrt i svi zastupnici su mogli uzeti riječ i zatražiti da se to uvrsti. Nažalost, evo sada je nacrt delegacije usvojen i sada je teško uložiti amandmane na to. Znam da e, se ne spominje dovoljno financiranje klimatskih promjena i da to može biti razlog za zabrinutost, no možda bismo to mogli uvrstiti u sljedeću deklaraciju ASEPA. Naime, stvar je u tome da su svi već prihvatili deklaraciju i koliko čujem već je objavljena na web stranici. Tako da bi bilo teško ponovno sazvati sve partnere ASEPA i usvojiti amandmane na deklaraciju. Ako imate bilo kakav prigovor ili primjedbu, rado ćemo ga zabilježiti i mogu dati riječi kolegama na panelu da uzmu riječ kako bi odgovorili, no u interesu vremena htjela bih dovršiti popis govornika. Dakle, naravno, dostavit ćemo i vašu poruku organizatorima. Evo, samo je jedna kratka molba. Da, istina je da kada je riječ o postupku ne možemo više ulagati amandmane, ali ja bih samo htio čuti mišljenje naših uvodničara, odnosno smatraju li da je to doista bitno. Odgovorit ću odgovor na vaše pitanje do kraja. Imamo još tri izaslanika koji se žele javiti. Dakle, na samom kraju ćemo zaključiti sa odgovorima ili sa izjavama uvodničara i e, onda ćemo dati odgovore na vaše pitanje. U redu, hvala. Brunei. Da, moramo ubrzati. Dakle, dajem riječ zastupniku iz Bruneja. Izvolite. Počet ću time što ću citirati bivšeg francuskog predsjednika Françoisa Hollande. On je izjavio da ljudi uništavaju prirodu i okoliš. Dakle, ljudi se moraju suočiti sa svojim odgovornostima i to na dobrobit budućih naraštaja. Dakle, klimatske promjene nastaju djelovanjem ljudi, stvaranjem e, CO2 i drugih emisija stakleničkih plinova. I to iz korištenja fosilnih goriva i također iz drugih e, industrijskih djelatnosti. Međunarodni panel za klimatske promjene tvrdi da ako ostanemo na sadašnjem putu, planet bi mogao se zagrijati do 8 stupnjeva Celzija više. Više od dva desetljeća razmatramo problem e, globalnog zagrijavanja i mogućnosti korištenja čistih izvora energije. Klimatske promjene također vode ka e, dezertifikaciji i eroziji zemljišta, što su rasprostranjene pojave i o tome se razgovaralo i na konferencijama u Riju i na e, konferenciji 2012. godine i na konferencijama koje organizira Međunarodni panel za klimatske promjene. Deforestacija i propadanje šuma, naročito tropskih prašuma, su odgovorne za 20% emisija stakleničkih plinova na globalnom planu, a klimatske promjene također ugrožavaju planinske ekosustave koji su ključni u osiguravanju resursa i očuvanju bioraznolikosti i sprječavanju katastrofa u planinskim područjima. Globalne emisije stakleničkih plinova i dalje rastu natoč obvezama preuzetim temeljem Pariškog sporazuma iz 2015. godine i učinak klimatskih promjena povezan je sa trima stvarima, dakle višom temperaturom, e, promjenom u vremenskim meteorološkim obrascima i porastom razine mora. Zbog emisija CO2 planet postaje sve topliji, a e, uslijed porasta razine mora dolazi do potonuća otoka koji su nastanjeni sa stotinama tisuća ljudi i to dovodi do migracija stanovnika što također ugrožava i preživljavanje radnika i ribara. Prema studiji Santesa postoji korelacija između klimatske promjene velikih oborina, oluja i harikena i također Zbog porasta razine mora dolazi do ekstremnih oborina i jačanja oluja što ima također učinak na poplavu obala, a također uslijed redovnih oborina poplavljuju i nizinska područja što dovodi do manje prehrambene sigurnosti zemljama koje proizvode hranu. Ekstremne vremenske promjene također imaju učinak na zdravlje ljudi i dovodi do velikih šumskih požara u mnogim zemljama što uništava imovinu autohtonih naroda. Također još jedna od opasnosti je dezertifikacija i degradacija tala uslijed suše zbog čega tlo postaje neplodno i također su ugrožene i e, podzemne razine voda. Brunei je potpisnica okvirne konvencije UN-a od 7. kolovoza 2007. godine i također je preuzeo i protokol konvencije 2008. godine. Također je pristupio sporazumu i iz Dohe 14. studenog 2014. godine kao e, zemlja u razvoju nemamo obvezujuća ograničenja za emisije. Brunei ima udio od samo 1,7% u godišnjim emisijama na globalnoj razini, no ipak e, smatramo da trebamo preuzeti dio odgovornosti u pružanju zaštite zemlji od globalnog zatopljenja. Dakle, u duhu dijeljenja i odgovornosti i kapaciteta. Dakle, Brunejski sultan je potpisao Pariški sporazum 15. prosinca 2015. godine i ratificirao ga je 2016. godine. Također, naš nacionalni plan za suzbijanje klimatskih promjena uključuje i razvoj vještina za razvoj novih e, solarnih tehnologija i drugih čistih tehnologija. Također e, ulažemo u smanjenje naših e, emisija stakleničkih plinova za 30% i u smanjenje emisija iz naše industrije do 2021. Postoje planovi za povećanje udjela izvora obnovljive energije u, na 10% do 2035. godine i također želimo e, povećati pošumljenu površinu na 55% postojećih 21%, a i surađujemo također i sa Japanom u vezi sa projektima recimo na gorivim čelijama i na drugim izvorima čiste energije. Imamo također i značajne projekte u tom smislu koje smo započeli izvoditi u svojoj zemlji. zajedno sa Malezijom i Indonezijom štitimo tropsku prašumu na istočnom dijelu Bornea i promičemo očuvanje ekosustava na korist e, našeg okoliša i budućih naraštaja. Hvala vam. Hvala. Hvala na vašoj izjavi i time želimo privesti e, raspravu o kraju. Stoga pozivam govornika iz Vjetnama i molim vas, nemojte zaboraviti da se kratko predstavite. Hvala. E, cijenjeni su predsjedatelji, cijenjeni zastupnici, dame i gospodo, hvala vam što ste nam dali riječ. Ja sam predsjednik Stalnog odbora za okoliš nacionalnog parlamenta i htio bih vam iznijeti svoje mišljenje o ovom čemu danas razgovaramo. Kao što znate, Vjetam je među onim zemljama koja je značajno pogođena klimatskim promjenama. indeks ranjivosti kada je riječ o klimatskim promjenama, tu je Vjetnam među onim najranjivijima od za e, razdoblje od 2016. godine u Vjetnamu je bilo više od 200 prirodnih katastrofa e, s cijelim niz, e, visokim brojem smrtnih slučajeva. Kada pogledamo povećanje razine, porasta razine mora, 5% 5% eh, površine bit će, kopnene površine bit će ugroženo, to će do raseljavanja ljudi i smanjenja PTP-a. Mi smo svjesni ovog globalnog izazova i Vjetnam je aktivno sudjelovao u cijelom nizu međunarodnih eh, ugovora i preuzeo obveze kada je riječ o klimatskim promjenama. Mm, među ostalim obvezujući se poboljšati politički sustav i ispuniti ciljeve smanjenja, e, smanjenja emisije stakleničkih plinova, smanjenja otpada, plastičnog otpada ili korištenja fosilnih goriva. Na cilj je promicati aktivnosti koje predstavljaju aktivan odgovor na klimatske izazove. Vjetnam se suočava s cijelim nizom e, izazova klimatske promjene s e, e, događaju i odvijaju se brže nego što se to očekivalo. To je nešto e, novo, a usko je povezano s raznim drugim e, područjima, e, bilo provedbe ili mehanizama koji nisu dovoljno jake nedostatka pa zakonodavnog okvira ili sinkronizacije. Isto tako, raspoloživa sredstva su znatno manja od onoga što je zaista potrebno. jačanje e, koordinacije potpisnica CPC-a, također mehanizam iz Pariškog sporazuma. Tu su dva prijedloga. Kao prvo, uspostavljanje i propicanje mehanizma suradnje o konkretnim temama kao što su primjerice jača suradnja između azijskih i europskih zemalja, pri čemu ćemo se koncentrirati ponajprije na konkretna iskustva smanjenja emisija i jačanja kapaciteta ili prijenosa tehnologija, odnosno podjele e, odgovornosti suradnje s javnim i privatnim sektorom ili pak dakle ako govorimo o Vjetnamu, onda je ova orijentacija na zaštitu okoliša je nešto novo, međutim isto tako može također e, povući za sobom jedan potpuno novi politički pristup s dodatnom vrijednošću za zaštitu okoliša. Kada govorimo o resursama, ne smijemo zanemariti niti programe za unutarnju, odnosno prekograničnu suradnju, bilo da je riječ o upravo gospodarenju vodama, ali slično ili provedbu mjera za smanjenje utjecaja na proizvodnju i život ljudi dakle projekti koji se tu provode u tom području ili pak drugi oblici suradnje kada govorimo o gospodarenju vodama. Nadalje, mobiliziranje financijskih sredstava, to je vrlo važno i mobiliziranje sredstava iz međunarodnih izvora. Evo, to su dvije ključne komponente koje sam htio naglasiti. Hvala. Hvala vam puno. E, na kraju riječ dajem govorniku iz Cipra. Molim vas da se kratko predstavite. Niko Stojnaritis, ja sam zamjen, odnosno do e, predsjednik odbora nacionalnog parlamenta u Cipru, te predsjedavam odborom za financije i održivi razvoj. I za želim još jednom jasno reći da smo, mm, da mi geografski gledano imamo vrlo važan, važnu ulogu. Cipar, kao otok nalazi se, tako reći, na istočnoj granici Europske unije. Mi smo punopravna članica Europske unije, no istovremeno mi se, tako reći, nalazimo pred vratima Azije. Politički gledano mi pripadamo Europi, ali geografski E, Aziji. I upravo zbog toga htio sam, to sam htio naglasiti e, jer e, želim podržati ovo što je rekao kolega iz Vjetnama. Važno je da se stvori osnova, da se stvori instrumenti za suradnju između Azije i Europe, a koji će se ticati rješavanja problema klimatskih promjena. Jer to je tema koja, kojom se bavi čovječanstvo danas na temelju svog geografskog položaja. Cipar je spreman za, da se ponudi i kao lokacija za eh, ovaj novi instrument suradnje Mislim da je današnji dan vrlo važan jer ovdje smo okupili predstavnike e, zemalja iz dalekih regija, regija e, iz zemalja koje su udaljene, jako udaljene jedna od druge, e, te opružili mogućnost da svi mi ovdje razminimo svoje iskustva i svoju ekspertizu. Poštovane dame i gospodo, održivi razvoj i prijelaz na obnovljive izvore energije su po našem iskustvu najbolja strategija za poticanje održivog razvoja. Energetska politika CEPRA je, se orijentira prema ciljevima UN-a i e, ciljevima iz Pariškog sporazuma te e, ciljevima Europske unije poneprije, odnosno gornjim granicama koje zadaje Europska unija poneprije kada je riječ o emisijama i e, mjerama za suzbijanje klimatskih promjena. Pokušat ću biti kratak. A ono na što želim ukazati jest da u mojoj domovini se provodi program koji e, za cilj ima uvođenje e, solarnih kolektora. I hm, evo, e, sve više se koristi e, sunčeva energija za opskrbu električnom energijom, za grijanje, e, za električnu energiju, za poduzeća i tu i građani imaju zapravo svoj e, udio. Dakle, korištenje sunčeve energije za proizvodnju leda primjerice. I tu postoji velika ekspertiza, postoje projekte koji su već provedene. Osim toga, Isto tako sam u, smo puno iskustva kada je riječ o korištenju obnovljivih izvora energije. Dobro, mi smo zemlja s puno sunčanih sati, ali to e, može E, i kako prinijeti i kada ako žele pridonijeti uštedi e, potrošene električne energije te isto tako uštedi ne samo u gospodarstvu nego u ekonomiji nego također i u privatnim e, kućanstvima. Kada govorimo o energetskim izvorima potrebno je Potrebna je koordinacija različitih e, pristupa instrumenata kako e, bi se energija mogla održivo koristiti kako bismo zamčili održivi rast. Dakle, kada je riječ o provedbi održivih e, ciljeva, razvojnih ciljeva, važno je da se Mm, ponajprije spriječa, odnosno na minimum svedu negativni utjecaj klimatskih promjena na e, ljudski život. Sutra ću zaključno održati jedan zaključni govor, ali evo hvala vam puno što ste mi i sada dali priliku da vam se kratko obratim. Hvala vam puno što ste s nama podijelili e, ove misli E, informacija o napretku Cipra. Poštovane dame i gospodo, evo zaključit ćemo za danas. Reći ću nekoliko zaključenih riječe, no također imamo još jedno pitanje koje nije odgovoreno, ali također bih htjela sve naše penaliste pozvati da možda e, kratko e, sa, kažu nekoliko zaključnih riječi, jednu minutu, a isto tako molim našeg izvjestitelja da također kaže nekoliko riječi. Evo, što ćemo napraviti? Počet ćemo tako što će penalisti dobiti svako po e, jednu minutu, e, potom riječ će da će također e, neko, nekoliko riječi moći će reći i izvjestitelj. Izvolite. Hvala. Htjela sam samo odgovoriti, odnosno reagirati na ovo što smo čuli od Filipina eh, kada je riječ o financiranju. Eh, da, Mm, to je vrlo važna komponenta eh, svih eh, rasprava koje se vode o borbi protiv klimatskih eh, promjena, no s obzirom da to nije moguće unijeti u našu deklaraciju, mislim mm, Međutim, u deklaraciji je to itekako sadržano na drugačiji način. Tamo se spominje i Pariški sporazum, FCC i druge sporazum. Dakle, na implicitan način je već e, se kaže da pitanje resursa upravljanja, e, budžetiranja klimatskih fondova, dakle, implicitno svi ti elementi su sadržani u deklaraciji to donekle zapravo ovdje ispunjava naše očekivanja, ali možda ne ali na nešto drugačiji način. Hvala gospođo predsjedateljice. Evo, iskoristit ću ovu minutu da odgovorim na neka pitanja. Da, potrebni su nam financijski instrumenti. E, ja sam jutro sudjelovao u dotičnim raspravama i moram reći, vodile su se duge rasprave. Mnogo toga se, mnogo toga se raspravljalo. Predloženo je, da smo mnoge prijedloge za u tekstu deklaracije. Međutim, mislim da ono što zapravo, ono što bi trebalo napraviti je sada e, pogledati još jednom nacrt deklaracije, najnoviji nacrt deklaracije, vidjeti što tamo imamo, jer taj novi nacrt je rezultat onoga što se jutro se i koliko je sad u tom nacrtu sadržan upravo ovaj element, e, element e, financijskih instrumenata. E, nadalje, e, mm, Isto tako se poziva zemlje da su surađuju i istina, tre potrebno su na financijske instrumente, ali moramo sagledavati i današnji kontekst. Jer nakon što se jedna velika nacija povukla iz Pariškog sporazuma, prijetio je rizik da moramo e, promijeniti obveze koje smo preuzeli, a to onda za nas zapravo znači da svi moramo dati svoj doprinos za postizanje ciljeva i e, rješavanje problema klimatskih promjena. Način na koji ćemo danas djelovati, način na koji e, stave koji ćemo danas zauzeti zapravo ono e, što e, predstavlja velik iskorak u kontekstu svega onoga što se danas događa, migracija i ostaloga i cjelokupne rasprave o financijskim instrumentima. A mislim da je gospođa predsjedateljica dala odgovor na pitanje je li moguće ili ne još nositi izmjene. Dakle, ono što treba naglasiti jeste potreba E, za dodatnom suradnjom i među svima nama. Evo, ako iskoristit ću jednu minutu da spomenem dvije točke. Jedna točka je nešto što koja se nije puno spominjala u raspravi, a to je da to je poziv e, azijskim zemljama da prioritiziraju uporabu e, zemljišta, da se zemljište koriste za e, proizvodnju hrane i to ponajprije za proizvodnju hrane za domaće potrebe, a ne za izvoz. Što se tiče financiranja i financijskih instrumenata, Dakle, protiv 20 godina sudjelovala sam na konferencijama stranaka, pa čak i nakon Pariškog sporazuma e, razvijene zemlje nisu tijele otvoreno, govoriti u, o svojim doprinosima, e, doprinosima e, Dakle, imamo tu, spominju se određene obveze koje treba se preuzeti u okviru Pariškog sporazuma i ono što ovdje moramo biti eksplicitne i jasni je jest e, koji iznosi doprinosa se očekuju te u kojim rokovima. A sada, e, hvala vam lijepa, a sada molim mog supredsjedatelja da kaže nekoliko riječi. Želim iskoristiti ovu priliku da e, se osvrnem na ono što je rekla i predstavnik iz Italije. dakle, u Kene mogu e, reći da promatramo e, sve veći broj dakle, zajedničkih poduhvata. Želimo, mogu navesti i primjere, ali mogu zahvaliti i e, talijanskoj vladi koja je izvršila velike donacije. Imamo tu cijelu zgradu koja Mm, ima opskrbu električnom energijom iz, e, e, e, solarnih pogodna. Isto tako imamo međunarodne joint venture, s, pogotovo kada je riječ i o akademskom obrazovnom sustavu. Ja dolazim sa sveučilišta Hao i na kampusu i imamo istraživačke institute Toyota primjerice Isto e, tako MIT um, e iz SAD-a i Cambridge iz Ujedne kraljevine te e, naše sveučilište uspostavile su nisko ugljičnu alijancu Apple je isto tako otvorio istraživački centar u Keni. Dakle, možemo ovdje navesti cijeli niz primjera takvih oblika suradnje i vrlo sam optimističan. Mislim da ćemo imati još više takvih udruženih poduhvata, zajedničkih poduhvana i mi pozdravljamo svaki oblik um, razvojne suradnje ili istraživačke suradnje u budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala. Da, čuli smo danas mnoge primjere mjera za borbu protiv klimatskih promjena u pojedinim zemljama i u Europi i u Aziji. Htjela bih sažeti nekoliko točaka evo za našeg izvjestitelja da ih može ih uzeti u obzir kada će podnositi izvješće sutra ujutro na sjednici između 9.45 do 10.30 nadam se da ćete moći sudjelovati i dati mu podršku. Ali koje su to ključne poruke za mene? Mnogo su ukazali na to da zemlje u razvoju su najosjetljivije kad je riječ o učinku klimatskih promjena. Poneprije utjecaj na poljoprivredni sektor je zabrinjavajuće jer većina stanovništva u Aziji e, zarađuje za život upravo u tom sektoru. Nekoliko govornika naglasilo je potrebu pristupa čistim tehnologijama kako bi se nosilo sa izazovom klimatskih promjena. Ja mislim da Europska unija tu može dati velike doprinose. Mi možemo podijeliti naše znanje e, i još nešto što e, je moj zaključak e, jesu e, zapravo otplatna sredstva i financijski instrumenti. Isto tako čuli smo Riječ je o dodatnim sredstvima za zeleni klimatski fond. Mnogi govornici su isto tako govorili o nacionalnim mjerama, o usvojenim politikama za zeleni gospodarski rast. No isto tako sam ovdje zabilježila i e, to da je e, kolega iz Italije rekao na koji način se možemo ovdje prekogranično nositi s, izazo s klimatskim izazovima. I mislim da će upravo Mm, mm, to biti primjer za azijske i europske zemlje na koji način udruženim snagama boriti se protiv klimatskih promjena. Potom kolega iz Norveške rekao je da se govori tome kako se može smanjiti emisije CO2 i u Aziji. I vrlo je važno da se bavimo i pitanjem plastičnog otpada i u e, Aziji i u Europi. Nismo odviše govorili o tome, ali to je podjednako važna tema. A ključan element koji je ovdje naglažen jest potreba za odgovarajućim zakonodavnim okvirom koji će omogućiti transformaciju. I naravno ovdje smo čuli od Indonezije, dakle pitanje VTO-a i um, uh, trgovinskih sporazuma, te da nam trebaju brzi zaključci i novi pregovori. Dakle, evo, Gospodine izvjestitelju, cijeli niz točaka o kojima možete uh, govoriti, što možete prenijeti, podijelite s nama uh, što e, vi smatrate poisto tako važnim kako bismo jednostavno znali. Ali evo, budite brzi jer vaša prezentacija nas samo još dijeli od večere u drugoj zgradi. Evo, hvala vam puno što ste jako lijepo ovdje zaželi sve važne točke. tako da nemam što puno toga što bi mogao dodati. Dakle, dijelimo ovo mišljenje ovo što ste rekli. Dodatno uz ove točke koje su već jasno navedene imamo još, možemo dati još sljedeće. Dakle, pojedini govorci tražili su e, kooperativne projekte, poneprije jačajući suradnju između azijskih i europskih zemalja. Isto tako e, koncept e, klimatske promjene i um, koji, doprinose mogu imati za novi, gospodarske modele generiranja gospodarskog rasta. Potom isto tako e, kako sam ove tri opcije za smanjenje e, emisije ugljičnog dioksida E, to je isto nešto e, što tu sutra treba spomenuti. Dakle, među ovim odgovorima koji smo čuli od zemalja u razvoju. Potom e, transfer tehnologija, pa neću sada ponavljati ono što ste vi već spomenuli, ali evo, ovo je tih nekoliko još točaka koje bih ja dodao, uključujući i ovaj zaključak da je potrebna suradnja europskih zemalja, pogotovo kada je riječ o oceanima. Dakle, evo, ja sam član oporbe u Italiji, neću sada um, ovdje ništa reći o uh, stavljanju dodatnih sredstava za fondove, ali prenijeću ovu poruku, jer to smo nas čuli uh, dosta često i ću e, to svojim kolegama. Ovo je vrlo važna tema jer ono što je s tim usko povezano jest i svi oni doprinosi, odnosno učenak na ekonomske operatere. Evo, hvala vam puno. Ono što mi još preostaje za reći se zahvaljujem svima, svim kolegama koji su prisustvovali ovom panelu, sudjelovali u njemu. Bez vaše intervencije ne bismo imali ovako dobru raspravu. I sada e, želim reći da e, članovi te registrirani nacionalni zastupnici su pozvani na e, posjet Europskom domu a nakon u 6 sati, a nakon toga tamo ćemo imati i večer, odnosno švedski stol. Dakle, evo, ovdje će vas uputiti kako da dođete e, tamo u e, dakle, kuću e, europske povijesti, House of European History. Mm, I mm, ako vas mogu samo podsjetiti, mi smo panel 1 i sutra imamo kratak sastanak od 9.45 do 10.30 ovdje u ovoj dvorani. Hvala vam lijepa i želim vam ugodno večer. Hvala